svoje uvodno izlaganje. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, dame i gospodo u dvorani i svi vi koji me pratite izvan ove dvorane, e, drago mi je što imam prilike prezentirati vam svoje vizije u vezi sa ove dvije ključne politike, politika, politikom prema susjedima i politikom proširenja Europske unije. Drago mi je što ću imati prilike čuti vaše stavove u tim, o tim važnim područjima. O, vaše stavovi će mi biti važni u mojoj budućoj ulozi. Sama Evropska unija je nastala kao jedan mirovni projekt i naša politika proširenja i politika prema susjedima su nastavak tog velikog projekta i temelje se na našim temeljnim vrijednostima prije otprilike dvije godine Europska unija zato je dobila i Nobelovu nagradu. Ja imam namjeru e, izoštriti politiku Europske unije na oba ova područja. Europska unija mora biti prisutnija, vidljivija kako bismo uspjeli zastupati naše fundamentalne interese i kako bismo bili partner u reformama za naše susjede. E, Unija mora biti inteligentna u postavljanju svojih ciljeva, samouvjerena u svojoj ulozi jednog ključnog igrača u našem susjedstvu i ofanzivna u komunikaciji našeg rada i prema našim vlastitim građanima i prema inozemstvu. To vidim kao svoju misiju i u e, suradnji sa Europskim parlamentom i sa visokom predstavnicom za vanjske poslove. Dame i gospodo, započet ću sa proširenjem. Gospodin Juncker je rekao da neće doći do novog proširenja tijekom idućih pet godina, zato što je vrijeme za konsolidaciju onoga što se postiglo sa trenutnim 28 zemalja članica. Realistično gledano, niti jedan partner neće biti spreman tijekom ovog razdoblja, ali to ne znači zastoj u našim aktivnostima, čak što više, nešto sasvim suprotno. Moja uloga će biti pomoći pripremiti ove zemlje koje se žele pridružiti Europskoj uniji, osigurati se da se ispune svi kriteriji. U vremenu kad sam bio povjerenik za regionalnu politiku, to me pripremilo za potrebe novih članica Europske unije i za njihove buduće zadaće. Za mene postoje tri odlučujuća pitanja vezano uz buduće pregovore. To su vladavina prava i temeljna prava, gospodarstvo te dobro funkcioniranje demokracije. Uz ove tri točke također je važno pojačati administrativne kapacitete. Ovo su osnove i tijekom pregovora moje moto će biti kvaliteta prije brzine ranom mandatu izradit ću prijedloge kako reformirati ove prioritete. Kada je riječ o pravosuđu vladavini prava, surađivat sa prvim potpredsjednikom, povjerenikom za pravosuđe, potrošače i jednakost spolova, te povjerenikom za migracije i unutarnje poslove. Boro protiv organiziranog kriminala i korupcije, reforma javnog sektora, neovisno i profesionalno sudstvo to su temelji oko kojih e, ne možemo raditi kompromise. Jednako se odnosi na temeljna prava. Nema mjesta za diskriminaciju u društvima koja se žele pridružiti Europskoj uniji. Drugo odlučujuće pitanje je gospodarstvo, te napori usmjereni ka rastu i stvaranju radnih mjesta. Potrebno je zauzeti i novo gledište kada je riječ o gospodarskim kriterijima za pristupanje. Naučimo nešto iz našeg iskustva, iz europskog semestra i osigurajmo, se da se da naši partneri dostignu standarde koji će jednog dana biti potrebni kada budu članice, te da već sada počnu raditi na podizanju prosperiteta. Kada je riječ o strukturalnim reformama, želimo da uspiju, da budu održive i one moraju donijeti korist koju građani mogu vidjeti i razumjeti. Također koncentrirat ću se i na reforme koje sam uveo u regionalnoj politici, te ću ohrabriti partnere da vide koje su njihove jake strane kada je riječ o tržišnoj utakmici, te da izrade ciljane reforme u za to određenim sektorima. Potrebno također dobiti javnu potporu, moramo se koristiti u tom smislu instrumentom predpristupne pomoći, te raditi sa međunarodnim financijskim institucijama kako bismo stvorili kritičnu masu u ključnim područjima te stvorili vidljivije rezultate. Treće odlučujuće pitanje je duboka i sveobuhvatna demokracija. Europski parlament i nacionalni parlamenti mogu dati svoj doprinos procesu reformi u zemljama koje su obuhvaćene proširenjem. To se odnosi na neovisne medije, na fair izbore, na transparentno vladanje. U tom smislu nadam se da ću imati vašu potporu. Također želim još bliže surađivati sa civilnim društvom kada je riječ o potrebnim reformama. Rekao sam neće biti zastoja i na neki način želim ubrzati naše aktivnosti sa zemljama partnerima. Moramo učiniti sve što možemo da promoviramo e, regionalnu suradnju i da pomognemo u rješavanju bilateralnih pitanjima. Naši partneri ne mogu napredovati na svom europskom putu ukoliko ne nadiđu od nas nasljeđe prošlosti. Učinit ću sve što bude mogao da bi stabilizirao regiju, naročito promovirajući duboke dijaloge između e, Beograda i Prištine. Zemlje Zapadnog Balkana trebaju biti bolje povezane, kako međusobno, tako i s Europskom unijom. Ova e, regija ne smije biti prazan prostor na, u našim transportnim i energetskim mrežama. Onda od našeg zajedničkog interesa da promet i e, energetska infrastruktura u Zapadnom Balkanu bude u skladu sa mrežama TNT i TNE. Trebamo dijeliti ciljeve, a to će uspjeti E, uspjeti oslabjeti prekogranične napetosti. Također koristeći svoje prethodno iskustvo iz Europske komisije želim se osigurati da investicije budu učinkovite, da se njima dobro upravlja i da budu dobro usmjerene. Također revitalizirat ćemo suradnju u razvoju mreža u makro unijom, u makrouniji same Europske unije. Primjerice nadalje ću raditi kako bi zaustavio odljev mozgova kako bi on postao cirkulacija mozgova i to uz pomoć posebno dizajniranih programa mobilnosti. Osim toga, naša uloga mora ostati važna i kada je riječ o reformama u Turskoj. Htio bih da se modernizira carinska unija, da se počne odnositi na usluge, na javnu nabavu i na poljoprivredne proizvode. Dijelimo brojne zajedničke interese, ali pregovarački proces će se nastaviti jedino kada se turski tursko vodstvo bude obvezalo bez ikakve zadrške na za univerzalna prava i za nastavak reformi. Uvaženi zastupnici, naša politika susjedstva stvorena je prije deset godina i tko je mogao predvidjeti trenutnu nestabilnost koju svjedočimo na, na jugu i na istoku. Moramo se aktivnije uključiti u aktivnosti u našem susjedstvu. To ne znači e, samo sudjelovanje u razvoju demokracije. To, to se tiče i osiguravanja naše vlastite sigurnosti, provodeći univerzalne vrijednosti te naše interese i to počevši od odmah. Moj prioritet će biti osigurati e, da učinim sve što mogu kako bi se riješila trenutna kriza u Ukrajini, a naš ukupni cilj mora biti rješenje koje će poštovati ukrajinski teritorijalni integritet, suverenost te neovisnost kao i međunarodno pravo. Moramo podržati univerzalno pravo Ukrajine i ukrajinskog naroda da sami donose svoje strateške odluke. Potpisivanje ugovora o pridruživanju i ratifikacija od strane Europskog parlamenta jedan je element na tom putu koji će donijeti, koji će osnažiti političke i gospodarske veze između Europske unije i Ukrajine, ali će i stvoriti veću stabilnost i prosperitet za europski kontinent. Europska susjedska politika je okvir koji je neophodan za naše uključivanje na istočnim i južnim granicama. Međutim, ono mora biti u skladu sa promjenjivim okolnostima. Predsjednik Juncker je zatražio od mene da izradim preporuke tijekom prve godine preuzimanja dužnosti. U tom, po tom pitanju se želim konzultirati i s vama, ali neke stvari su već jasne. Uvijek smo rekli da europska susjedska politika mora zauzeti diferencirani pristup za svaku zemlju. Sada se to mora pretočiti u stvarnost. Drugo, politike trebaju biti fleksibilne te moraju omogućiti brze odgovore kada to od nas zatraže partneri. Treće, moramo se osigurati da imamo prave instrumente za suradnju u svim ključnim područjima, uključujući energetiku, trgovinu i migraciju. Četvrtu, svi moramo preuzeti odgovornost kada je riječ o odnosima s našim susjedima. Treba nam e, veća uključenost civilnog društva i to u širem smislu, uključujući i tvrtke. Također želim istaknuti kada naši partneri dobro provode reforme, Unija također treba ispunjavati ono što je obećala. Kada partneri ne ispunjavaju preuzete obaveze, tada nam treba jasna strategija kojom možemo slijediti naš, naše interese te održati naš utjecaj dok ostajemo vjerni vlastitim načelima. Na istoku istočno partnerstvo pruža dobar okvir koji se također treba prilagoditi događajima. Odlučan sam da se osiguram da Ukrajina, Gruzija i Moldavija dobiju svu potporu koja im je potrebna da bi donijele vlastiti demokratski izbor, te da poduzmu potrebne političke i gospodarske reforme. komisijina grupa podrške za Ukrajinu ima ključnu ulogu kada je riječ o našem radu te rekonstrukciji na istoku okrene. Također potrebna je jača suradnja sa Armenijom i sa Azerbeđanom, a želim se aktivnije uključiti i u naše odnose sa Bjelorusijom. Podržat ću također Federiku Mogherini koja želi ojačati ulogu Europske unije te pomoći rješavanju zamrznutih sukoba u našem istočnom susjedstvu. Zajedno e, sa njom želim da se nastavi dijalog e, sa Rusijom. Rusija ne bi smjela podcjenjivati našu odlučnost da se držimo naših načela, ali također mora shvatiti da naša politika susjedstva, te da istočno partnerstvo nisu e, projekt koji ide na uštrb Rusije. Kada je riječ o jugu, rekao sam da trebamo biti jasni kada je riječ o diferenciranom pristupu, Trebamo voditi računa o partnerima koji provode reforme, to su Tunis i Maroko. Moramo ovim partnerima pomoći i pokazati im da demokratski dijalog i reforme donose mir i prosperitet. U Siriji se suočavamo sa velikom političkom i humanitarnom krizom. Međutim, to ne smije zasjeniti događaje koji se događaju u ostatku našeg susjedstva moramo zadržati, moramo nastojati dalje aktivno djelovati u ovom političkom procesu. Moramo pomoći onima koji pate i moramo pomoći onima koji se brinu o izbjeglicama, to su prije svega Jordan i Libanon. U Egiptu imamo složenu političku situaciju, imamo tešku ekonomsku situaciju i moramo započeti aktivno uključivanje te dijalog sa tom zemljom. Također ne smijemo dozvoliti da Libija sklizne u kaos. Htio bi da se tamo ojačaju državne institucije te da se pomogne politički dijalog u tranziciji prema redu. Također, Nastavit ćemo sa našom uključenošću događaja na Bliskom istoku u mirovni proces i to ću činiti u suradnji sa gospođom Mogherini koristeći sve instrumente koji su na raspolaganju Evropskoj uniji uvaženi zastupnici. Tek nekoliko riječi o zemljama Europske ekonomske zajednice i slobod, zone slobodne trgovine. Sa visokom predstavnicom ću raditi sa ovim važnim partnerima kako bi predubio suradnju, uvijek insistirajući da se moraju poštovati naše unutarnje tržište i naše četiri slobode. Ne može biti a la carte aranžmana. Dame i gospodo, Europska unija i njezini susjedi stoje pred ogromnim izazovima. U jednom trenutku u kojem su naša financijska sredstva ograničena, Unija mora prihvatiti svoju odgovornost i snažnije se fokusirati e, kako u susjedstvu, tako i što se tiče politike proširenja. Želim usko surađivati sa vama i drugim odborima kako bismo osigurali da Europska unija e, provodi jednu e, E, proaktivnu i ciljanu politiku e, prema svojim partnerima. Ja sam pun entuzijasma, ali sam istodobno i pragmatičan. E, dopustite da izrazim svoju nadu da ćemo usko surađivati kako bismo ojačali svoje partnere, a sve u, u, sa ciljem jačanja naših zajedničkih europskih interesa. Hvala lijepa. Hvala lijepa.